raspravu, a glasovanje će biti nakon današnje rasprave. Sljedeća je rasprava o Bahreinu, osobito slučajevi Nabil Rača, Vavru Kali Alkavaja i Ibrahim Šarif. Prvo će autori govoriti, kolega Kelam jedna minuta. Hvala. Ono što trebamo u tom slučaju je jedan uravnoteženi i konstruktivni pristup koji će kombinirati kritiku i ohrabrivanje. Ima razloga da se zaista brinemo oko ljudskih prava u Bahrenu i oko represije za vrijeme zadnjih godina demonstracija. Danas mi jasno tražimo puštanje nekoliko zatvorenika savjesti osobito bila Rađaba, Abduhali Alkavaja i Ibrahima Šarifa. Istovremeno smatramo e, da postoje ohrabrujući signali da se vlada u Bahrenu opredijelila za reforme e, nakon e, onog neovisnog izvješća povjerenstva odnosno komisije zahvaljujemo odnosno potičemo i reformu kaznenog zakona i postoji nacionalni konsenzus oko praćenja E, dijaloga. Mi ćemo pratiti situaciju, izražavamo svoju kritiku, ali potičemo bahrenska tijela da provode reforme. Hvala. Hvala kolega Kelem. Nakon toga kolega Van Orden. Hvala vam predsjedniče. Ja e, pozdravljam ovo što je rekao moj kolega gospodin Kelam, no načelno ću reći naravno, mi se moramo založiti istinski za ljudska prava, moramo pomoći drugima na putu reformi, no isto tako trebamo prepoznati realnosti svake pojedine situacije, prisutnost ekstremnih elemenata, uplitanje vanjskih zemalja koji žele destabilizirati režim i naravno potrebu za vladavinom prava, zakona, e, no to e, nije e, izgovor za proizvoljno zatvaranje ljudi. Bahrein je zapravo zapadni saveznik, osobito saveznik moje zemlje. Nakon kraljeve inicijative, krunski princ Bahreina pokazao je da je sposoban voditi proces sveobuhvatnih reformi koje će unaprediti demokraciju i izgraditi stabilnosti. Svi političari dobre volje u Bahreinu bilo koje političke boje trebaju biti spremni spremni angažirati se konstruktivno u nacionalnom političkom dijalogu i zbog toga bahrinska tijela poka trebaju pokazati suzdržanost i velikodušnost. Hvala kolega Van Orden. Dopustite, dopuštate i pitanje kolegice Šake. Kolegice Šake, izvolite. <clears throat> Hvala. Bilo mi je drago čuti, gospodin Van Orden, da vas brine e, utjecaj vanjskih sila kao što je Saudi Arabije, i Irana, a u odnosu na klubove zastupnika koji e, su istaknuli tu zabrinutost, mislim da baš vaš klub zastupnika nije to spomenuo, no želim osigurati da se pozabavimo tim problemima u Bahreinu. Samo se želim e, uvjeriti da vi zaista smatrate da je to e, problem i izvor zabrinutosti. Kao što moja kolegica e, zna, dobro zna, ja nisam govorio zapravo o Saudi e, Arabiji jer je ona, Saudijskoj Arabiji zato što je ona prijatelj režima, ja sam govorio zapravo o zemljama sa druge strane zaljeva, naravno i Iranu. Hvala kolega Van Orden. Dvije minute kolegica De Hvala predsjedniče. Ja mislim da ovo sve kontraproduktivno, osobito što u Bahreinu gdje se siti, šiti suniti kobljavaju od e, arapskog proljeća. Dakle, ja se javljam e, manje za e, oslobađanje E, nepravedno e, zatvorenih e, oporbenika koliko da za konzultaciju koju je organizirao, organizira princ. Evo ga, tri godine su prošle od eskalacije sukoba, parlament i međunarodni vlasti su intervenirali za više, demokracije, no 15. siječnja je nasljednik napravio korak naprijed, radi se o uvertiri pravoj otvara se mjesto za javnog pravobranitelja, zatim e, e, odbor e, za, zatvorene koji ima za cilj da drži pod nadzorom situaciju zatvorenih. Dakle, i još mnoge druge mjere, ali sve to ide u pravom smjeru. Naravno, možda je to samo dimna zavjesa da se međunarodne vlasti zavara E, dakle, mi ćemo ipak e, s pažnjom e, pratiti što se tamo događa i podržavat ćemo pacifičke nastoja, težnje za napredak. Hvala. Hvala sada na dvije minute kolekcija Veržija. Bahrein se i dalje bori sa represivnom situacijom koja je ignorirana, a i podržana ponekad, evo već tri godine to traje iznutra i izvana. Svi to znamo ovdje prisutni, mi znamo koji su ulozi u toj regiji, vidimo što napreduje, što nazaduje, što stagnira i kome to sve odgovara. I također znamo dešifrirati instrumentalizacije svakovrsne i pa i one e, po kojima se tu samo radi o sukobu između šita i sunita. Bahrein e, žalostan slučaj e, žrtve arapskog proljeća, a znamo e, kako je bahreinsko proljeće uz pomoć velikog saudijskog brata bilo ugušeno. Vidite ovdje težnje naroda za demokraciju, za socijalnu pravdu i to nikada nije učutkano. Hrabrost stanovnika Bahreina je hvale vrijedna i ova maskarada od reforma su samo neka sitna jamstva e, zapadnjačkim prijateljima. Nacionalni e, Dakle, vlasti navodno razgovaraju sa, sa soporbom, a istovremeno ih trpaju e, u zatvor. 3000 političkih zatvornika na, u zemlji od 600 tisuća e, stanovnika. Svi znamo da princ nije taj koji vlada, već njegov e, ujak, e, ministar. Dakle, u Bahrein je zemlja protivnik interneta. E, zaštitnici ljudskih prava su najčešće prve žrtve i želim spomenuti Habila Načama, predsjednika Centra za ljudska prava Bahreina, potpredsjednik E, Abdullah Al-Kawadža koji je bio e, mučen i osuđen na doživotni zatvor. Tamo nema nikakvih klauzula e, zaštite ljudskih prava. Sve je jasno i to što je Bahrein jedan od glavnih kupaca oružja i zahvaljujući kojem trgovina oružjem napreduje, to nije sigurno bezazlena činjenica zbog toga što se ignorira situacija u toj zemlji. Hvala. Hvala kolegice Vežija, kolegica Šake, dvije minute. Hvala vam predsjedniče, povjereniče i kolege. Nemiri i povrede ljudskih prava u Bahreinu ne mogu biti e, nadladani jednom e, lijepom kampanjom reklamnom na CNN-u. Ko se god bavi Bahreinom shvaća da je sramota da kraljevska obitelj i vlada nisu uspjeli adekvatno riješiti probleme s ljudskim pravima i pritužbe stanovništva. Naglasit ću da njima ne treba e, uplitanje niti Saudija Arabije, niti Irana u njihove e, unutarnje pitanje. Umjesto toga izvješće i periodične preporuke je nešto što treba provesti i točka. Osim toga utvrdili smo neke druge hitne reforme koje se moraju provesti. E, korištenje e, posebnih i vojnih luka za identificiranje osoba osoba koje su počinile zločine. Jasno je da e, liječnike ne smijemo ometati, e, osobito kada govorimo o maloljetnim pritvorenicima. Bitno je da ih Bahrein prema njima postupa u skladu sa konvencijama. U ovoj rezoluciji pozivamo i na moratorij, za smrtnu kaznu, za koju se nadamo da će biti ukinuta. E, prominentni aktivisti za ljudska prava kao što je Abdulhavi al kavadža niti Nabil Rajab, niti Ibrahim Rašiv, Šarif nisu još pušteni na slobodu. Mi pozivamo da se obrane prava aktivista za ljudska prava. Nadam se da će odluka da se osnuje ljud za sud za ljudska prava e, biti katalizator i podsjetnik e, da e, se ljudska prava trebaju poštovati u Bahreinu i u regiji jer tužno je kad se gleda cijela regija Srednjeg istoka, Bliskog istoka, problemi su zaista rješivi i trebaju se riješiti jednom za uvijek. Dakle, e, na globalnoj sceni to nisu samo ekonomska i strateška pitanja, već se radi o tome da ljudima u Bahrenu treba osigurati prava i prilike kako bih ja primjerice kao e, zastupnica u parlamentu mogla posjetiti tu zemlju, a da mi ne uskrate vizu. Hvala. Hvala kolegici Šake. Sljedeći autor je kolega Šluter, minuta i pol. Mislim da je to dobra stvar eh, poticati Saudijsku Arabiju i Iran da se ne upliču u poslove Bahreina. A u tom slučaju ni mi se ne bismo smjeli tu uplitati posredstvom izvoza oružja ili pokušavajući prihvatiti tako, ovako ili onako ponašanje. Dakle, trebali bismo izbjegavati se uplitati našim ingerencijama. Sigurnost Bahreina nije ugrožena internetom. Militanti koji koriste svoje pravo da se da javno uz govore ne predstavljaju prijetnju sigurnosti Bahreina. Ne. Prije se tu radi o naoružanim predstavnicima kraljevske obitelji koji predstavljaju prijetnju. Oni misle pokušati spriječiti otvorenu raspravu, spriječiti demokraciju. Međutim, ta demokracija je ugrožena zadržavanjem smrtne kazne, specijalnih posebnih vojnih sudova, tu je prijetnja budućnosti Bahreina. Treba okrenuti stranicu toj zemlji. Vrijeme je da se okrene novom sustavu, a ne zatvarati se kritici. Hvala kolegici, a sada govornici pre klubovima zastupnika kolegica Korova. Hvala. Mi smo proučavali situaciju u Bahreinu nekoliko navrata u zadnjih šest mjeseci i to nije bilo nepotrebno. To, e, htjela bih e, osobito e, se osvrnuti na pitanje e, slobode govora. Bahrein je 150. država glede slobode govora izgubili šest mjesta u zadnjih par mjeseci. Dva, dva medija su, nisu mogla mediji jednostavno ne mogu ući u zemlju. Isto tako, društvene mreže su e, bile izvrgnute e, cenzuri i tu su kazne od pet godina zatvaranja ili e, novčane kazne. Dakle, nakon toga vlasti su obećale neke reforme, ali ostaje još ogroman posao. I nepojmljivo je da sud za ljudska prava arapskih zemalja može raditi, a da ne poštuje ljudska prava svojih sugrađana. Tako da se nadam da će taj sud predstavljati jednu pozitivnu, e, pozitivan, e, pozitivnu inovaciju. Treba puno strpljenja ipak. Hvala kolegici Korova. kolega Repo slijedi. Puhemies, Bahrainin ihmisoikeustilanne on synkkä. Predsjedniče, situacija s ljudskim pravima u Bahrainu je neprihvatljiva. Tamo se primjenjuju užasne mjere e, i suzbijanje e, slobode e, govora, rada aktivista, pobornika ljudskih prava koji su bili pritvarani i društveni mediji predstavljaju vid slobode izražavanja. Oni bi trebali biti dopušteni svim stanovnicima Bahrajna. Europska unija i države članice bi morale podržati tu e, zemlju kako bi da, tražiti da se poboljša situacija s ljudskim ljudskih prava. Prioritet je slušati volju naroda i nacionalni dijalog mora biti stvaran. To je prioritet i Europska unija mora intervenirati e, glede te situacije u Bahreinu. Naime, u bahreinskim zatvorima isu više veliki broj političkih zatvornika i treba ih osloboditi što prije. Hvala. kolega Repo. Minuta i pol kolega Poselt. Namen. Gospodine predsjedniče, ovdje govorim i u ime kolegice Nibler koja je predsjednica naše delegacije za zaljevske zemlje. Mi doista sa zabrinutošću pratimo situaciju u Bahreinu, naravno borimo se za ljudska prava i upravo ova tri konkretna slučaja želimo da tijela vlasti djeluju bez odgode. S jedne strane ne možemo e, to, o tome raspravljati onako jednostrano kao što mnogi ovdje to rade. Dakle, Dakle, tada već 30, prije 30 godina u Bahrenu je bilo sukoba između sunita i šita, između, bilo je tu i koje kakvih eh, pretenzija za, za teritorijalnih od strane Irana i mi moramo u jednom geopolitičkoj ravnoteži pokušati iznaći konstruktivnu, pozitivnu ulogu to se odnosi i na kralja i na nasljednika. Stoga se moramo energično zauzimati za ljudska prava kao što to i činimo, ali i jasno reći da podržavamo reformska nastojanja i nastojanja oko mira u zemlji i da je samo to i ravnoteža može biti rezultat ovoga. Hvala kolega Posud, zatim kolegica Geringer de Odinberg. E, situacija povrede ljudskih prava u Bahreinu su vel, predstavljaju veliku zabrinutost za međunarodnu javnost. E, temeljna prava e, građana kao što su sloboda okupljanja, sloboda govora, medija i demonstriranja su ugroženi. Javne osobe su sve češće zatvarane, među njima i Nabil Rahab, član Bahranskog e, centra za ljudska prava već u zatvoru dvije godine. Abdul Hadi Al-Kawadža, e, aktivist koji je zatvoren e, na doživotnu kaznu zbog svojih mir, aktivist, aktivnosti. Ibrahim Šarif zatvoren je 2011. zbog sudjelovanja u demonstracijama. Ti ljudi i mnogi drugi su bili zatvoreni od strane manipuliranih sudova i to treba apsolutno osuditi i zahtijevati da se u potpunosti provede izvješće iz 2011. Hvala. Hvala kolegici Geringer de Danas ću preskočiti spontano javljanje za riječ jer nema javljanja za riječ i daću onda riječ povjereniku komisije. Thank uh, Hvala predsjedniče, uvaženi zastupnici. Dopuste najprije da naglasim sljedeće. Visoka predstavnica i predsjednica je budno motri na situaciji u Bahreinu. Europska unija je u kontaktu sa e, lokalnim vlastima na svim razinama i e, civilnom društvu od, od kako je došlo do e, nemira u veljači 2011. Bahranski princ uz dopuštenje kralja Hamada je započeo razgovore E, osobito sa svim e, sa Šekom Ali Salmanom po prvi put od e, kako su izbili događaj u veljači 2011. godine. To je važan trenutak i mi vjerujemo da su poduzeti napori od tada imali i imaju mogućnost da dođe do održive reforme u Bahreinu i ponovno pozivamo sve strane da se suzdrže od nasilja i da rade zajedno s ciljem pomirenja bez nasilja. No kao što smo mi to istrajno govorili zadnje tri godine, e, dugotrajni e, proces e, pomirenja zahtjeva da svi izađu u susret jedni drugima i tu bi naravno i oslobađanje oni koji su pritvoreni za vrijeme mirnih političkih aktivnosti i da se pre, prevaziđe bipolarizacija e, bahranskog društva. Ujedno predsjednik Stamris, Lambrinidis koji je prošlog srpnja obišao Bahrein imao je mogućnost obići neke e, zatvorenike zatočene iz političkih razloga i, e, i dalje ćemo blisko nadzirati situaciju s, s ovim u vezi. Europska unija pozdravlja pozitivne korake koje su poduzele vlasti u Bahreinu u cilju provedbe odluka e, istražnog povjerenstva, nezavisnog istražnog povjerenstva u Bahreinu kako bi se poboljšalo stanje ljudskih prava. No, puno toga još treba napraviti i mi ćemo i dalje ohrabrivati, poticati Bahrein da u potpunosti i hitro e, provede e, preporuke koje su date i da se ostvare zacrtani ciljevi. Također ćemo i dalje ostati u kontaktu s vlastima u Bahreinu kako bi se borilo protiv neodgovornosti i nekažnjivosti. E, javni ured e, tužitelja i druge mjere koje su e, odlučene trebaju igrati važnu i proaktivnu ulogu i ostvarivanjem i moraju ostvariti svoje, obavljati svoju zadaću neovisno. On mora imati pozitivne rezultate kako bi se zadobilo povjerenje javnosti. Također smatramo da eh, je posjet eh, Juana Mendesa, specijalnog izvjestitelja Ujedinjenih nacija eh, za torture i sva, sva neljudska ponašanja je od jako velikog značaja kako bi se mogao izmjeriti ostvareni napredak. Zaključno, želim srdačno pozdraviti doprinos delegacije Europskog parlamenta za odnose sa Europskim polotokom i izraziti e, zahvalnost e, za trud poboljšanja e, rada Europske unije i u suradnji s Bahreinom. Najljepša hvala na pozornosti. Hvala povjerenče Füle i na kraju je dano sljedećih, sljedeći šest prijedloga <clears throat> rezolucija, time je rasprava završena i sada imamo glasovanje o tim prijedlozima rezolucija. Započet ćemo sa glasovanjem. Dolazimo do e, rezolucije o situaciji u Tajlandu. Tu imamo samo jedno glasovanje o zajedničkoj rezoluciji pet klubova zastupnika. Nema amandmana, znači odmah završno glasovanje. Ko je za? Protiv? Suzdržan?